Ističem ovo pitanje budući da je u Italiji, Švedskoj i Poljskoj e, komunalna privreda bitno drugačija. Dakle, u nekim zemljama je to u privatnim rukama, u nekima u državnim e, rukama. Tako da moramo uzeti u obzir glas lokalne samouprave. Mislim da ćemo onda imati jasnu situaciju. Hvala kolega Zdrojevski. Riječ ima kolega Marijas. Voda je javno dobro i tako bismo joj trebali pristupati. Dakle, to nije nekakva roba kojom bi e, privatne tvrtke trebale trgovati. U tom kontekstu moramo pristupiti i e, problematici ponovne uporabe vode koja je da kako ograničenog opsega, da kako zbog klimatskih promjena situacija je još lošija. U tom kontekstu trebamo vidjeti na koji način ponovno koristiti vodne resurse, a da bismo istovremeno zaštitili okoliš, javno zdravlje ponovno e, korištenje vodnih resursa podrazumijeva postojanje određene infrastrukture i e, financijskih sredstava koji će to omogućiti, koja će to omogućiti. Dakle, mislim da bi to pomoglo u konačnici i ruralnim područjima. Hvala vam. Imamo još jednog kolegu, kolega Nekov, izvolite, imate riječ. Da, činjenica je da voda nije e, bilo kakva komercijalna roba. Razvoj gradova, posebno prijestolnica, e, stvara veliki pritisak na vodne resurse. Ja podržavam ovo izvješće jer smatram da moramo podržati učinkovitu uporabu vode i smanjiti pritisak na vodne resurse. Jedno od mogućih rješenja bilo bi da se potiče ponovna uporaba pročišćene otpadne vode. Poljoprivredni sektor je jedan od primjera gdje se može koristiti takva pročišćena otpadna voda e, i također i u hortikulturi. Sada se mnogo više pozornosti posvećuje mikroplastici, odnosno činjenici da se mikroplastika putem vodem da dopire do tla i da moramo voditi računa o tome prilikom modernizacije europskog zakonodavstva o ponovnoj uporabi vode. Kolega Nekov. Hvala lijepo kolega Nekov. A sljedeći su nam na redu zahtjevi za rezolucijom. I sad prvo, prva se odnosi na strategije u vezi integracije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 to bi trebalo biti u fokusu našeg e, zanimanja. Prava osoba koje se nalaze u takvoj nevolji u koliziji su sa obavezama koje moraju e, izvršavati. Stoga se ekonomska sredstva na raspolaganju trebaju uputiti u tom pravcu. Mislim da bi prioritet trebao biti dan onima koji su trenutno bez posla i treba se se učiniti da oni radno mjesto pronađu. Hvala lijepa A sada riječ ima kolegica Šojdrova. Izvolite. Hvala lijepo što ste mi dali riječ. Dakle, Govorimo naravno o izvješću za rezoluciju, predlogu rezolucije strategije o integraciji Roma. Mislimo da je to jako važno i što se tiče njihovog obrazovanja i zapošljavanja i stanovanja, općenito uvjeta života. Europski parlament je dodao u sve to skupa jednu vrlo važnu klauzulu, a to je točka nediskriminacije. Oprostite, gospođo Šojdrova, trenutno nemamo e, prijevod na finski, ne znam zbog čega. Možemo li dobiti prijevod na finski? Ja sad mogu to ponoviti što sam rekla, smijem li? Dobro, dakle ponovit ću. Dakle, ponavljam još jedan puta vrlo kratko. Ja sam podržala ovo izvješće je izvješće sadrži ciljeve za integraciju rimskog stanovništva. U to, u te mjere, konkretne ciljeve, naravno spadaju zapošljavanje, educiranje, bolje uvjeti života i stanovanje. A Europski parlament je tome svemu pridodao i vrlo važnu klauzulu, a to je nediskriminacija. Međutim, zato su potrebna financijska sredstva, projekti i programi koji bi podržali integraciju Roma. nadalje, ta se sredstva moraju vrlo djelotvorno koristiti, zatim mora se moć kontrolirati njihova uporaba tih sredstava i moraju se stalno pratiti indikatori. Ja visoko cijenim inicijativu da se na razini nacionalnih strategijskih E, politika e, angažiraju predstavnici romskih manjina. Drage kolege, kod teme integracije Roma Češka republika ima puno, puno iskustva kao i kod recimo edukacije i prekvalifikacije i daljnje usavršavanje Roma. Mi znam da je to teško, međutim to je jedini put da se nastavi sa tom integracijom Roma. Hvala lijepo kolegice Šojdrova, a sada riječ ima Andrej Žambacki. Izvolite. Hvala. Kolege, ja sam bio uvjeren zapravo da ću glasati protiv e, ove rezolucije e, jer e, mislim da to samo dokazuje silnu hipokriziju na tom području. Mi stalno pripremamo dokumente, rezolucije, raspravljamo, ali ničim ne rješavamo prave probleme. Činjenica je da romska stanovništvo živi u getima, a geta su zapravo centar represije, budućeg kriminala sve ono što u društvu trebamo zapravo maknuti. I moramo jasno i otvoreno suočiti se s tim problemima i zapravo razriješiti ih. Evo vidite, u mojoj domovini imamo jako puno e, nasilnih ispada i prema policiji koja pokušava ući u ta geta ili liječnika koji dolaze tamo. Prema tome, ovaj dokument je samo jedan u nizu dokumenata koji ništa ne mijenja, a problemi će nestati samo onda kada se lokalna zgrada budu e, u tim getima maknuli, kada mi primoramo, odnosno privedemo tu djecu da krenu u školu i kada prestanemo sa, prestane ono nasilje na koje uobičajeno caruje u takvim get, izoliranim getima. Hvala lijepo, a sljedeći je gospodin Branislav Škripek. Hvala ja sam vrlo sretan što sam podržao ovu rezoluciju o većoj integraciji i inkluziji Roma u sve slojeve društva u Europskoj uniji. Mislimo da je to od vitalne znač važnosti za to kako će naše zajednice kooperirati. Jer to je jako bitno. Bitno je i da oni na jedan kvalitetni način dižu svoju djecu, obrazuju ih, ali i da promijene uvjete života, da bolje kvalitetnije žive i da se zapošljavaju. Prema tome, ja se obraćam i rimskom, romskom stanovništvu inače u svom djelovanju i pokušavam ih potaknuti da koriste sve mogućnosti koje im se pružaju, kontaktiraju sa organizacijama koje mogu pomoći da se zaposle, da poboljšaju stanje svoje djece i jednostavno svoj život, životne uvjete. I vrlo je važno da i oni djeluju, da se oni uključe, ne ostanu samo pasivni koji primatelji pomoći Europske unije ili nacionalnih država članica. Mislim da je ova rezolucija jedan dobar tekst, da je potpuno realistična i da poziva romsko stanovništvo kao i našu zajednicu na veću integraciju kako bi romsko stanovništvo bilo u cijelosti nediskriminirani dio europskog društva. Hvala lijepo, a sada gospodin Sosnjerc. Hvala lijepo. Za razliku od onog što vi čitate u ovom izvješću, Romi ili kao što ih mi nazivamo često cigani, E, zapravo imaju velikih problema kod integracije u društvo. Ne zato što ih ljudi nužno ne vole, nego zato što se i oni tako ponašaju dosta izolirano od drugog društva. Oni i dalje čuvaju svoju kulturu koja je dosta različita od kulture ostalih društava. I mislimo da se u ovoj rezoluciji vidi da je pomoć e, Romima zapravo ovisi o tome da je netko Roma, što znači Rom, što znači zapravo da E, on dakle ima nekakva prava zato što je Rom a ne zato što je u teškoj situaciji. Prema tome mislimo da je to suprotno upravo onoj antiretoričkoj retorici koju stalno forsiramo. Mislim e, da i zbog toga naravno ljudima nije baš tako to jednostavno. Vidite, daju se milijuni i milijuni u različite mjere za integraciju Roma, ali u biti se situacija ne popravlja. Prema tome da pače, što je više, oni su zapravo htjeli, mi smo ih želili integrirati čako dugo, ali ni sami Romi nisu tome skloni. Hvala lijepo. Zadnji govornik na ovu temu je gospodin Polčak. Imate riječ, izvolite. Hvala. Ja sam podržao ovo izvješće i vrlo sam sretan što je e, izvješće usvojeno sa velikom većinom glasova. Jer smatram da se nitko ne smije osjećati isključenim iz društva. E, mislim da svi moraju imati iste šanse. Zatim, ja bih volio i ja sam apsolutno zato da se radikalno poprave uvjeti za obrazovanje romske djece, njihovog zapošljavanja i mislim da se nediskriminatorne klauzule i postupci moraju primijeniti na sve dijelove romskih, romskog društva i romskih skupina. Naravno, tu postoji čitav niz novih izazova koji se s tim pojavljuju, ali mislim da ćemo morati onda da bi ih razriješili koristiti maksimalno sinergiju svih naših resursa i svega što nam je na raspolaganju. Jer napokon, osim ne smemo zaboraviti da ni romska zajednica nema samo prava, nego i obaveze i oni se moraju angažirati kako bi e, takav jedan plan integracije uspio. Hvala lijepo. A sada idemo dalje na gospođu Ruiz izvješće o implementaciji ugovora ugovornih odredaba koje se odnose na e, državljanstvo Europske unije, građansko prava i državljanstvo Europske unije. I riječ dajemo gospodinu Seinfeldu. Hvala lijepo. Kao što znate, svi skupa, u članku 20 spomenutog sporazuma, to je sporazum o funkcioniranju Europske unije, svaki državljanin je neke zemlje članice i ujedno je državljanin Europske unije. Međutim, nažalost, većina ljudi u Europskoj uniji to ne shvaća. Oni nisu uopće svjesni svojih prava i kao što vidite, kada analizirate sve ove studije znanstvene koje su napravljene, vidite da 54% građan kaže da nešto zna, ali 46% zapravo stanovništva Europske unije nema pojma o tome koja prava imaju, zato što su građani ne samo svoje zemlje matične članice, nego i Europske unije. Koja prava im dolazi s time? A to vam pokazuje da treba Europski parlament ili druge europske institucije ili čak i one zajedno moraju poduzeti akciju. Treba nam integracija europskih građana, treba nam njihova osviještenost. Treba nam ali integracija ne samo na papiru i ne samo u pravnim uvjetima, nego psihološki gledana na emocionalnoj razini, jer to će zapravo vezati Evropsku uniju. Hvala lijepo. A sada sljedeći govornik Zamit Dimek. Izvolite. Hvala lijepo. Upravo smo čuli puno o državljanstvu Europske unije, ali kada o tom govorimo, kad govorimo o državljanstvu neke zemlje članice, govorimo o državljanstvu Europskoj unosti u cijelosti. Prema tome, ove izvješće se odnosi na različite planove i programe kako će se prodavati E, putovnice kao recimo u slučaju Malte, kada netko dobije putovnicu Malte, onda dobiva i putovnicu zapravo Evropske unije. A ovaj parlament još od 2014. govori da se ne može tako postupat ako se i ne može nitko nikom dati državljanstvo svoje zemlje članice nacionalne ako nema zaista čvrste veze i pravo na to da ima tamo državljanstvo i vrlo je tužno ono što se na Malti događa. Iz e, medija smo saznali da su dvije obitelji Saudijske Arabije kupili 62 putovnice malteške i sad su zato što je to stvari naravno ugleda dotične vlade, naime malteške, kažu da se novac iz, eh, koji je na taj način koristio za socijalnu izgradnju za siromašnije maltežane. Međutim, mi ovdje moramo naravno paziti na europska načela, europske propise, kao i na ono najvažnije načelo, a to je slobodno kretanje građana. Mm, budimo pažljivi, budimo oprezni, nemojmo ugroziti te velike vrijednosti i sve ono što je s tim vezano. Hvala lijepo. Gospodine Dimeš, a sada idemo dalje na izvješće gospodina Lamasura o implementaciji ugovornih odredba koje se odnose na pojačanu suradnju. Gospodin Mamikins je tražio riječ. Izvolite. Drage kolege, mi zaista moramo biti jako osprezni kod te alatke suradnje. Kao prvo, E, pitanje je naravno jedinstva svih djelovanja, svog djelovanja Europske unije koje čije bi reperkusije mogle biti interne i eksterne. Druga stvar, pitanje koalicije i suradnja i zapravo mora biti samo među onima koji su voljni za to, jer dovoljno da jedan u toj suradnji nije voljan, da stvori upravo pravog tronska konja koji bi mogao veliku štetu nanijeti ostalima. Drugo, posljedice i učinci su zapravo vrlo relativne takve suradnje. Pogledajte samo što se dogodilo sa uredom javnog odvjetnika u Europskoj uniji. Ako recimo nemate suradnju onih država koje su koristile mogućnost opt-out od Irske do Mađarske i Poljske, onda imamo zapravo vrlo ograničen e, mogućnost djelovanja jer je ovih 5, 6, 7 država koje su opt-outirale i nisu htjele to prihvatiti neće sudjelovati. Ja sam glasovao za izvješće, međutim uvjeren sam da pojačana suradnja mora popraviti onu pravu suradnju među zaista voljnim e, sudionicima jer inače neće ostvariti svoj cilj. Hvala lijepo. A sada idemo dalje na gospođu sljedeće izvješće o provedbi odredaba ugovora o ovlastima parlamenta za politički nadzor nad komisijom. Imamo to izvješće Bresa Prvo imamo gospođu Šojdrovu koja se javila za riječ. Izvolite. Dame i gospodo, zaštita temeljnih prava je jedna od najvažnijih e, stvari koje su usvojene, koje je Evropska unija usvojila u svoje povelje o temeljnim pravima. I obvezajući karakter toga upravo pokazuje da je zaštita ljudskih prava oduvijek bila i, oduvijek, i zauvijek će biti glavno načelo svih institucija i zemalja članica kada se primjenjuje europsko pravo. Poštovanje to je povelje mora biti bezuvjetno. Međutim, e, mislim da bi bilo vrlo mudro i razumno da se to doživi kao jedan strateški dokument koji što znači zapravo da se moraju sva u naša interna pravila i propisi uskladiti s time. Jer ako mi recimo uvedemo privremena izvješća o poštovanju ljudskih prava i recimo različitim mjerama, birokratskim procesima, aktivnostima na obrazovanju, treningu i tako dalje, onda ta povelja neće imati zapravo ono pravo značenje, pravi smisao koji je bio namijenjen i, početno. Stoga sam se i suspregnuo od glasanja. Hvala lijepo. sada Andrej Mamikins ima riječ. Ja pozdravljam izvješće kolegice Barbare Spinelli, izvješće o provedbi povelja temeljnim pravilima. Jer mislimo da je to nešto što apsolutno cilja na maksimiranju učinka ovog važnog dokumenta. Osim toga se različite procese donošenja odluka nisu e, ovdje u povelju obuhvaćeni, a to se u izvješću dobro ukazuje na to. E, moram reći da neki puta se čini da je to namjerno napravljeno kako javnost ne bi uvijek vidjela što se de facto događa i kako se donose odluke. I zato mi je jako drago da je ombudsman na što u zadnje vrijeme kritizirao. Zatim, pitanje trijaloga. E, mislimo da je zbog neslužbenog karaktera te trijaloga on nije de facto javnosti na uvidan. Ali s obzirom da smo obvezani na transparentnost, ja posebno e, pozdravljam da se i to uključuje u budućnosti u sve dijelove našeg prava i naših pravnih akata kao jedan od temeljnih stvari za upravo poštivanje ljudskih prava. Hvala lijepo gospodine Mamikins. A sada prelazimo na izvješće Paola Rangela. E, riječ je o propisima i općim uvjetima kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana. A riječ ima gospodin Seinfeld. Hvala lijepo. dakle etabliranje europskog ombudsmana i njegovog ureda je jedna velika zapravo postignuća Europske unije. Međutim, to je došlo i na, to je također došlo i na temelju napora Europskog parlamenta koji uostalom i bira tu važnu osobu koja obnaša tu dužnost. Nažalost, u dobrom dijelu zemalja članica u Europskoj uniji smo, vidjeli smo puno, puno kršenja, slučajeva kršenja ljudskih prava naših građana. Ali ono što je još gore, je kršenje ne samo prava nego i uništavanje i potkapanje neovisnosti institucija koje bi to morale biti i po dio bi vlasti u zemljama članicama ali i unutar Europskoj unije. I zbog toga je Europski ombudsman toliko važna dužnost. Međutim, ta e, funkcija nije u vezi sa nacionalnim ombudsmanima unutar zemalja članica. Stoga je europskom ombudsmanu dosta teško e, djelovati u zemljama članicama jer nema zapravo pravi korelativi, ne može se povezati direktno sa nacionalnim situacijama. Stoga mislim da je došlo vrijeme da razmislimo o jednom sustavnom rješenju koje bi omogućilo Europskom ombudsmenu da bolje djeluje povezan sa nacionalnim mrežama. Hvala lijepo, a sada prelazimo na sljedeće izvješće, to je izvješće gospodina Foxa o sveobuhvatnoj europskoj industrijskoj politici, umjetnoj inteligenciji i robotici. Imamo nekoliko javljanja za riječi. Prvi je gospodin Majer. Alex Majer. Ah, gospođa Majer, pardon. Hvala lijepo. Prošlog tjedna sam imala priliku posjetiti jedno poduzeće koje koristi dronove za proizvodnju različitih solarnih panela. I onda smo vidjeli, nakon toga smo vidjeli da ti dronovi jako puno različitih podataka prikupljaju koji se onda analiziraju. Mislimo da se na taj način e, potiče i proizvodnja zelene energije, a sada mislim da sve što se investira u umjetnu inteligenciju, autonomne procese i sve vezano s time će apsolutno ubrzati te procese i da će ljude izvesti u jednu novu tehnološku e, etapu, novu eru mislim da je u koje će korištenje umjetne inteligencije omogućiti poduzećima da učine više, brže i bolje i stvoriti više radnih mjesta. Mislimo da prihvaćanje budućnosti i e, ne samo strah od budućnosti može izroditi samo dobrim stvarima. Hvala lijepo kolegice Majera. Sada riječ ima Bogdan Zdrojevski. složena industrijska politika na područjima umjetne inteligencije i robotike je dakle to je napravljeno izvješće na vlastitu inicijativu. Moram reći da je to s jedne strane dobro, s druge strane baš i nije. Naime, istina je da mi moramo sagledati to veliki jaz u našim aktivnostima zato što nemamo dovoljno znanja i dovoljnih kapaciteta. A naravno i zakon koji, imamo, oni zaostaju za tehnologijama koje se razantnom brzinom razvijaju. Prema tome izvješće i upravo o tome govori. Ali ne bih ni u kom slučaju u svemu tome još pocijenila i etičke dimenzije čitavog tog problema. Zatim suradnja među različitim sektorima. Zatim veliki manjci na području sigurnosti i onda recimo različite mogućnosti korištenja umjetne inteligencije i robotike. Također u odnosu na individualne građane. Tu bih voljela zamoliti Europsku komisiju da bude aktivnija posebno na području novih tehnologija jer upravo smo tu debelo zaostajemo za drugima. Hvala. Sljedeći je gospodin Seinfeld. Hvala lijepo. robotika u industriji diljem svijeta ili roboti u, koji pomažu kućanstvu i ostalo. Mnogi u svijetu takvi e, pronalasci i novine polaze, potiču upravo iz Europske unije. Međutim, nažalost, kad pogledamo na naše rezultate u ovoj utrci u proizvodnji ili u znanstvenom istraživanju koje se odnose na umjetnu inteligenciju i robotike, i robotiku u zadnje najnovije vrijeme i u zadnje vrijeme Europska unija više nije tako uspješna. Sada su Kina i SAD svjetski predvodnici. I čini se, a ja sam zapravo čak i siguran u to, da je umjetna inteligencija budućnost kompletnog razvoja naše civilizacije i to ne samo na području industrije ili usluga, nego i na području naših privatnog života. Stoga mislim da bi to trebala biti prioritet za politiku i to ne samo industrijsku politiku Europske unije, nego puno šire. I Zbog toga bih volio da se poduzme puno više aktivnosti i da budemo puno dinamičniji u tom području. Hvala. Najljepša hvala. ne vidim gospodina Tamburana u vječnici, tako da predajem riječ gospodinu Kelivu. Drago mi što sam mogao podržati ovaj, eh, ovo izvješće Ashley Fox. Umjetna inteligencija ima velike mogućnost eh, boljitka za naše gospodarstvo, no suočena je s određenim izazovima Ovdje se radi na sustav transparentnosti i odgovornosti glede uporabe umjetne inteligencije. Europska unija istovremeno treba biti i e, u špici tehničkog korištenja, a i europljani moraju znati kako koristiti tu tehnologiju. Nadam se da će ovo izvješće Ashley Fox pomoći ukazati na veliki rad e, nekih od eurozastupnika iz e, Jedine kraljevine E, značaj tog rada i njihov doprinos i želim reći da bi i e, Donji dom Britanskog parlamenta mogao izvući određeno korist ovog rada, jer e, očito da tamo imamo problem s ljudskom inteligencijom, tako da bi im ova umjetna mogla pomoći. Hvala. Najljepša hvala. Zadnji govornik je gospodin Sošnjerce. U ovom izvješću se priznaje da europska poduzeća proizvode polovicu e, visoko tehnologije na svijetu. Dakle, ako nešto ni ne ide krivo, onda nemojte to popravljati. Počnem vas na izvješće od prije par mjeseci gdje je rečeno da europska regulativa u biti uništava industriju i ekološku poljoprivredu u EU. uniji za koju postoji velika potražnja. Dakle, Europska unija previše regulira i time paralizira tržište. Dakle, mi smo na najboljem mogućem putu da ponovimo e, probleme. Dakle, ako možemo negdje nešto napraviti krivo, odmah to politiziramo i e, treba spriječiti te manipulacije. Mi znamo tko je tu u prvom redu e, glede manipuliranja. Dakle, vjerujem da smo na najboljem putu da Europska unija postane ponovno gubitnik. Gubitnik i u ovoj umjetnoj tehnologiji, zato što će previše regulirati. Hvala. prelazimo sada na izvješće gospođe Gutland o održivoj uporabi pesticida. Dajem riječ eh, kolegi Benito Naša hvala predsjednice. Prema studiji koja je nedavno objavljena e, međunarodnom priznatom e, stručnom časopisu, kroz stotinja godina svi insekti ovoga svijeta mogli bi nestati. To je katastrofalna vijest. Evo, već e, kako stvari trenutno stoje, jedna trećina insekata je ugrožena i ishod toga svega bio bi od katastrofalnog utjecaja za ekosustav i čovječanstvo. Autori te studije navode kao glavni uzrok nestajanja svih tih vrsta insekata, upravo korištenje pesticida e, zajedno sa ekstenzivnom industrijskom poljoprivredom. Dakle, moramo promijeniti poljoprivredni model i usvojiti novi model gdje će biti manje korištenje pesticida i gdje će se koristiti održive tehnike e, na koji način e, na način da se eliminira, odnosno koristi prirodne predatore e, insekata. A Monsantova tehnika uopće nije taj pristup. Najljepša hvala. Gospodin Mećev sada ima riječ. Najljepša hvala predsjednice. Korištenje pesticida u poljoprivredi, hortikulturi, portlarstvu je od ključnog značaja no naravno, svjesni smo da ima i određenih opasnosti glede pri korištenju ovih e, kemikalija. Ja sam htio podržati na početku rada ovo izvješće, no sa e, kako se napredovalo, tako se stvari mijenjale i sadržaj se mijenjao i brojke koje se danas koriste nemaju više nikakve veze sa e, znanstvenim nalazima. Sada imamo neke brojke koje su ustavno na raspolaganju vladne organizacije, skupine, lobista koji žele kontrolirati sve kemikalije. No, žalosno je evo došli smo do trenutka gdje je ovo apsolutni primjer lošeg zakonodavnog djelovanja. Ovo je tekst koji je mogao biti odličan, mogao je funkcionirati, no nažalost nije tako i ja to ne mogu podržati. Hvala. Hvala vama. Gospođa Šojdrova sada ima riječ. Uvaženi kolege, ja sam glasala za ovo izvješće o održivom korištenju pesticida. Slažem se s državama članicama i potrebi da se riješi problem ovih deficijencija i sekundarnih eh, učinaka pesticida. Mislim da treba dodatno ulagati u istraživački rad i na taj način eh, razviti bolje alternative postojećim pesticidima. Mislim da je važno očuvati konkurentnost europske poljoprivrede. Naime, određeni pesticidi sadrže neke tvari koje su jako opasne po ljudsko zdravlje i moramo strogo zabraniti uporabu tih kemikalija, a to se također to treba vrijediti i za uvoz iz trećih zemalja. Najljepša hvala. Sada gospodin Šoltes ima riječ. Najljepša hvala. Što se tiče pesticida i njihova njihova utjecaja na zdravlje i život ljudi, to je tema o kojoj se često ovdje raspravljalo. Naravno, svjesni smo da tragovi pesticida u prehrambenim proizvodima mogu predstavljati veliki opas, veliku opasnost i njihovi tragovi u e, stočnoj hrani predstavljaju opasnost za e, zdravlje e, stoke, a isto tako za cjelokupni prehrambeni lanac. Evo, sjetimo se recentnih skandala sa hranom. Tako da ne možemo to tek tako olako odstraniti. Zatim tu je pitanje endokrinih disruptora. Mislim da u Europi trebamo uložiti puno veća sredstva u istraživanja i alternativne razvijanje alternativnih e, i prvenstveno prirodnih održivih metoda. Tako da mislim da trebamo se postarati da mala poljoprivredna gospodarstva budu u stanju e, prehranjivati što veći postotak stanovništva. Hvala. Hvala vama. Sada riječ ima zastupnik Nekove. Najpša hvala predsjedavajući. Izvješće koje danas usvajamo tiče se održivu uporabe pesticida što je jako važno za budućnost Europe. Svaka kultura ima mogućnost razvoja gospodarstva, i poljoprivrede. Nažalost, pesticidi imaju veliki utjecaj na okoliš. Kratkoročno oni povećavaju urod, no srednjoročno i dugoročno oni istrpe tlo, smanje korisne organizme u tlu i smanju plodnost tla. Kao izvjestelj, su izvjestelj u ime socijalista demokrata za stanje pčela i pčelarstva moram reći da sam zabrinut za te tvari koje ugrožavaju e, oprašivače kao što su pčele. Dakle, pozivam na manje korištenje pesticida i e, da se stavi prioritet na poljoprivredu bez kemijskih preparata, na održive i čiste sustave kako bismo zajamčili bolju budućnost Europljana. Hvala. Najljepša hvala. Zadnji govornik na ovu temu je gospodin Polčak. Hvala, predsjedateljice. I ja sam glasao za ovo izvješće. Želio bih reći da dugoročno masovno korištenje pesticida je kontroverzno čitav niz godina i dobro je da smo donijeli ovu današnju odluku jer masno korištenje pesticida nanosi ima štetan utjecaj na okoliš. Vidio sam izvješće u kojem se govori da će insekti kroz jedno stoljeće nestati s tla zemlje. To je nevjerojatno, dakle, to je posljedica uporabe tih kemikalija i ti organizmi jako su osjetljivi. Ovdje uopće ne govorim na utjecaj na ljude, dakle moramo ulagati u istraživanje inovativnu poljoprivredu, to je naša budućnost, dakle previše zagađivača u našoj zemlji. I želim također reći da održivova poljoprivreda mora dobiti, moramo izdvajati veća sredstva za održivo održivu poljoprivredu. To mora biti naš cilj. Hvala. Hvala vama. I dolazimo do zadnjeg izvješća. To je izvješće gospodina Beleta o provedbi direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi. Gospođa Krupa ima riječ. Što se tiče izvješća o provedbi direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi, tu se radi o inicijativi koja bi mogla imati važnu ulogu glede zdravstvene skrbi u prekograničnom području. No, imamo problem s financijskim nejednakostima između država članica i birokracijom, no ipak države članice trebale bi eh, djelovati tako što će osnovati kontaktne eh, točke eh, jer ovaj gdje će se informirati ljude. Ovo ovaj prekogranična zdravstvena skrb može biti jako, jako korisna za ljude koji boluju od rijetkih bolesti i za mnoge ljude je jako teško doći do zdravstvene skrbi, do lijekova i to, može, to ih može pomoći, to im može pomoći. Hvala, gospodin Lenar sam Najljepša hvala predstavajuća. Dakle, izravna prekogranična zdravstvena skrb je jedan od najkorisnijih aspekata Europske unije i evo, e, prvenstveno u graničnim područjima kao što je moj divni Limberg. Dakle, ljudi koji žive u tim područjima, ako im se spriječi da koriste prekograničnu zdravstvenu skrb, e, može biti jako problematično. Dakle, znamo da brojni ljudi su morali ići do suda u, Luksemburgu kako bi se e, kako bi im se omogućila zdravstvena skrb. No, ova borba nije gotova. Dakle, pacijente treba što prije refundirati od e, e, troškova koje su morali podnijeti i moraju isto tako imati na raspolaganju zdravstvenu skrb što prije moguće, čak i kada je ona e, prekogranična. Moramo ukinuti tu administrativnu e, e, te administrativne prepreke kako bi jednostavno svi mogli koristiti tu prekograničnu zdravstvenu skrb. Najviše hvala. A sada gospođa Ruhana Blerner ima riječ. Hvala predsjedavajuća. Ljudi moraju imati pravo na prekograničnu zdravstvenu skrb, stoga je lako bilo podržati ovako izvješće prekogranična zdravstvena skrb je nešto što je jako korisno za ljude koje žive u, koji ne, ne borave u svojoj matičnoj zemlji, za studente, ljude koji putuju i tako dalje. No, bilo je problema s provedbom. komisije je, naime, započela e, postupak kršenja pravila protiv brojnih e, država članica jako malo ljudi, ispod 20% e, ljudi e, upoznato je sa svojim pravima glede prekogranične zdravstvene skrbi. Dakle, moramo dodatno raditi na tome i isto tako e, među profesionalcima zdravstvene skrbi. Najviše hvala. Zadnja osoba na mom popisu jest gospodin Nekove, Predsjedateljica. Prekogranična područja predstavljaju 14% područja teritorija Europske unije, a više od 30% europljana živi u tim e, prekograničnim područjima. E, moja zemlja e, graniči sa pet država članica, od kojih su dvije članice Europske unije. Pogranična područja nisu jako gusto nastanjena, ali to ne znači da im treba manje zdravstvene skrbi. Veliki dio stanovništva jest stari stanovništvo i ne smiju se zatvarati zdravstvene ustanove no nažalost to se dešava u e, Bugarskoj u zadnje 3-4 godine 19 zdravstvenih e, ustanova je zatvoreno u takvim područjima. Prekograničnim, odnosno pograničnim e, i prekograničnim područjima moramo primjenjivati neka posebna pravila. Jedan aspekt od prekograničnog zdravstvene skrbi jeste i nedostatak digitalne zdravstvene skrbi. Pozivam sada sve E, sva tijela vlasti, osobito u Bugarskoj, da usvoje nužne korake kako bi se to napravilo i smanjilo birokraciju i pomoglo našim sugrađanima da e, mogu e, imati, da mogu koristiti prekograničnu zdravstvenu skrb. Hvala vam zastupniče Nekov. Ovim smo zaključili raspravu. Nastavljamo u tri sata poslijepodne. Hvala.